pravne poslove mi je priopćio da je zastupnik Počak da se odrekao prava za zaštitu privilegija i imuniteta te se time taj postupak dovršio.